gentlemen, Dame i gospodo, dobar dan. Ukoliko niste se smjestili još, molim vas, izvolite. Želim vam dobrodošlicu u ovo novo izdanje tjedna europskih regija i gradova. Veliki broj vas dolazi sa svih krajeva Europe. Ako sam dobro shvatila, imat ćemo oko 7000 sudionika ovdje u Briselu koji će pratiti ovaj program, dakle vjerujem da će biti jako puno toga za uraditi, puno događanja na ovoj manifestaciji na kojima želite sudjelovati, stoga najbolje da ne gubimo vrijeme. Dakle, prije nego što se bacimo u srž stvari i počnemo govoriti o tome kako regije i gradovi jesu u biti stupovi budućnosti Europske unije, samo da vam iznesem par komentara o funkcioniranju. Dakle, molim vas da stišate, odnosno ugasite zvuk na svojim telefonima. Nemojte ih gasiti jer će nam trebati uskoro jer ćemo raditi neka ispitivanja s kojima ćete moći sudjelo, na kojima ćete moći sudjelovati koristeći svoje mobitele. Isto tako bilo bi dobro da šaljete i Twittere, kao što sam rekla, 7000 sudionika iz cijele Europe koji će proći kroz Brisel tijekom ovog tjedna. Ako ovo ne bude glavna tema, onda to znači da smo podbacili. Dakle, evo, napravimo od ovoga trend šaljite tweetove, imate hashtag eh, koji vidite na ekranu i nemojte okljevati. Imamo također i prijevod na 24 jezika. Dakle, molim vas, odaberite kanal koji vam treba, neću vam ih sve ovdje čitati. Dakle, izaberite kanal koji vam je potreban i slušajte na svom maternjem jeziku. Današnji program također e, se emitira preko interneta i tako možemo pozdraviti ljude koji nas gledaju iz svog ureda, doma i sve one koje nisu mogli doći ovdje osobno, tako da se nadam da ćete svi moći uživati u današnjem programu, ovo tjednom programu, a i vi ćete biti pozvani da sudjelujete u ispitivanju, e, odnosno u anketama preko slajdoa. Kao što znate, ovo će biti izazovan tjedan, izazovno zasjedanje, pošto ćemo se pokušati držati vremena, nastojat ćemo biti što je više interaktivni, no uz 900 osoba u prostoriji u ovoj vijećnici to će biti veliki izazov, tako da ćemo evo, učiniti sve što možemo kako bismo s toga držali. Isto tako živimo, kao što znate, u jako izazovnim vremen, političkim vremenima, sada imamo već novo izabrani Europski parlament, uskoro novu komisiju, imamo novog eh, predsjednika, budućeg novog predsjednika za Europsko vijeće i to određuje novu politiku agendu za sve nas, ali i za sve vas na lokalnoj i regionalnoj razini. Dakle, u srcu ovog tjedna trebamo vidjeti kako vi možete dati svoj doprinos, igrati svoju ulogu u jačanju europskih politika i njihove provedbe na lokalnoj razini. Kako vi možete biti nositelji europskih ideja na svojoj razini. Mi ćemo se postarati, postarali smo se u biti da ovaj tjedan bude vaš, u svakom slučaju barem u izradi ovog programa, to sigurno, tako da se nadamo da ćete uživati u njemu i maksimalno iskoristiti sve mogućnosti koje će vam se pružiti. A kako bismo to ostvarili, Odavučili smo današnji rad posvetiti trima glavnim temama koje same po sebi u biti su poveznice s brojnim drugim temama o kojima se može raspravljati i o kojima će se raspravljati tek tjedna. Dakle, ključne teme su solidarnost, kako možemo imati malo više socijalno integriranu Europsku uniju. Također će biti riječi i o održivosti klimatskim promjenama, da li dosta toga činimo, možemo li još toga činiti, što je to što činimo i kakav to utjecaj ima. I konačno vidjet ćemo kako možemo Europu dodatno približiti europljanima. Dakle, to su stalne teme kojima se mnogi među nama bavili već godinama. No evo, ja sam osobno uvjerena u to da je dio odgovora u vašim rukama na lokalnoj i regionalnoj razini. Dakle, kako bismo ovo napravili, imamo doista impresivan popis govornika i sada najprije pozivam našeg, našu domaćicu, gospođu Klaru Dobrev, potpredsjednicu Europskog parlamenta, zaduženu za odnose s odborom regija, između ostalog. Gospođo Dobrev, zatim Karl Heinz Lambert, koji je predsjednik odbora regija, gospođa Elžbjeta Bjenkovska, Europska povjerenica zadužena za jedinstveno tržište, industriju, poduzetništvo i mala i srednja poduzeća. a društvo će im činiti pet izabranih lokalnih predstavnika. Pozivam Lauro Sparavinjeru, koja je gradska vječnica u Firenci u Italiji. Vincent Chauvet, načelnik eh, Otana u Francuskoj. Mia Eskelinen Fingros, gradska vječnica u Kuopio iz Finske. Gospođa Krstin Kari, koja je vijećnica u Highland County u Ujedinjenoj Kraljevini i Radoslav Svol, gradski vijećnik iz Mjeleća u Poljskoj. Želim vam svima dobrodošlicu. Kao što rekoh, nastojat ćemo učiniti interaktivnim. Sada je trenutak da izvučete mobitele. Dakle, imat ćemo za vas jedno slajdo pitanje. Dakle, e, odite na slajdo.com ili do unesite hashtag EurRegionsWeek da ću vam koji trenutak da to napravite. Oni koji nas prate putem interneta, molim vas da učinite isto, dakle i moći ćete slobodno sudjelovati u glasanju. slido.com slido.com ili EU Regions Week i pitanje će se pojaviti. E sad, na ovom velikom ekranu teško je čitati pitanja, ali postoji razlog zašto je tome tako, zato što želimo da gledate pitanja na svom mobilnom telefonu. A pitanja su što bi Europska unija trebala napraviti, što bi, koji bi trebali njeni prioriteti biti u narednim godinama, da li bi to trebali biti Europski zeleni dogovor, Green Deal, da li bi to trebalo biti gospodarstvo koje funkcionira bolje za na ljude, jača Europska unija u svijetu, Europa koja je spremna za digitalno doba, osoba ili bi trebala biti fokusirana na zaštitu europskog načina života? Evo da ćemo vam eh, koji trenutak da vidimo kakvi su rezultati. Have you voted? Are we clear? Jeste li glasali? The, the tendencies seem to be more or less stabilizing. Evo izgleda da se dosta stabiliziraju vaše odluke, vidimo što je prevagnulo. Dakle, imamo Europski zeleni dogovor na prvom mjestu, blizu iza njega jest gospodarstvo blizu narodu i ti su te dvije inicijative su veliko ispred ostalih. Dakle, mislim da je to odraz i drugih e, tema kojima ćemo se baviti danas. Govorila sam o održivosti i o klimatskim promjenama. No, prva tema o kojoj želimo govoriti, a povezano i s to kako gospodarstvo može biti na usluzi ljudima, jest solidarnost. I zato bih se obratila našoj prvoj govornici, Lauri Sparavinji. Dakle, Laura, vi ste gradska vijećnica u Firenci, ali također se bavite socijalnim radom. Koliko mislite da europska kohezijska politika, koliko je koliko je pomogla vašem radu, gradu i što mislite koji treba biti njeni prioriteti u budućnosti što se kohezije tiče? Dobro, hvala. Najprije želim vam svima zahvaliti što ste mi pružili priliku da budemo ovdje. Dakle, u strogom centru grada imamo jedan mali park, Đardin Kvazometro i tu imamo nekoliko stvari koje su jaslice, e, centar za stare osobe i tako dalje. Dakle, i prisutnost e, ljudi koji imaju potrebu za e, pomoći su promijenili puno toga. Dakle, u Firenci smo išli u tom smjeru i to je cilj pomoći koja treba biti intergeneracijska i inkluzivna i to ono što je povezalo ljude jedne s drugima tu smo uspjeli vidjeti što može suradnja, interaktivnost između ljudi pomoći. Dakle, ljudi percipiraju sada ljude druge, ne kao neprijatelje, već e, suradnike. Dakle, ako smo u empatiji s drugima, onda to je, možemo dobro e, surađivati. Evo još jedan primjer, e, stari, stari ljudi koji čitaju e, bajke i basne e, mladim migrantima, djeci, mislim, jedni od drugih ne trebaju bježati, ali to se temelji na integraciji i kooperaciji. Na taj način socijalna politika funkcionira kao krojač koja povezuje različite dijelove društva i stvara se na lokalnoj razini društvo blagostanja, odnosno to je jedan model koji e, želim podijeliti s vama. Dakle, to je društvo u kojem će svi surađivati na ovisno o svojim mogućnostima i sposobnostima i starosti. Sad vratimo se u Europskoj uniji, ja, jer smo ovdje, ja bih podijela i najbolje prakse iz moje zemlje, ali bih isto tako htjela imati jedan zajednički temelj razgovor, rasprave. Vi ćete biti suočeni s velikim izazovima. Evo, Ispričavam se ako sam uzbuđen što sam ovdje. Dakle, evo, mislim na klimatske promjene, mislim na demokratsku krizu, mislim na digitalnu revoluciju koja je u potpunosti mijenja digitalno tržište. Mislim, evo, na sve te izazove imam samo jedno pitanje za sve nas. Da li smo spremni da se nosimo s tim, da li smo spremni da se suočimo s tim izazovima, jer to je ona glavna tema budućnosti, jer u suprotnom ćemo samo imati jako stimulativne i divne razgovore, ali bez daljeg smisla. I ako ne bude tako, onda ja neću imati odgovore <laughs> kada se pojavim ponovo pred svojim sugrađanima. Dakle, evo, ja imam neke stvari o kojima bih htjela razgovarati s vama. Dakle, možda bismo mogli ili trebali imati europski sustav e, blagostanja, e, jer to bi bio jedini način da se možemo postarati za sve gradove diljem Europe bez ikakve razlike, bez profesionalne razlike ili razlike u plaćama. Evo, ispričavam što sam brzo, ali evo, imam dojam, jako sam uzbuđen što sam ovdje. E, dakle, svaki dan kada idemo u zatvor, u centre za starije osobe, znam da smo mi ti koji im možemo ponuditi odgovore, možemo im, ih, im dati mogućnost da oni preuzmu svoje živote u ruke. Dakle, moramo definirati zajedničke lokalne standarde kojih će se držati i koje e, svi e, lokalni političari. Zahvaljujući čemu? Zahvaljujući nama, zahvaljujući koherijskoj politici, zahvaljujući E, subsidijarnosti. Dakle, počnimo raditi na europskom blagostanju, počnimo oblikovati europsko tržište kako bismo mogli e, spojiti najbolje iz prošlosti, sadašnjosti, budućnosti. Dakle, radimo na tom blagostanju, europskom blagostanju kako bismo mogli oblikovati novo europsko društvo za, za budućnost, kako bismo mogli imati novi sustav, socijalnu politiku. Socijalna politika je jedina moć ono jedino što nam omogućuje ostvarenje socijalne pravde, jednakosti. To blagostanje ovisni o ulaganju i treba početi od toga da je ljudsko biće u srži Europske unije. Mi smo Europska unija. Hvala. Hvala vam, Laura. Ovo je bio doista jako strastven poziv na djelovanje i odličan način da počnemo sa raspravom. Drugi panelist je Radoslav Svol. Radoslave, u vašoj izbornoj jedinici koji, koje je najveće europsko ostvarenje kada mislim pa govoreći o sljedećem proračunu Europske unije, koji bi trebao biti vaš, e, koji je vaš najveći prioritet? Čuli smo što, zašto se Laura zalaze, a vi? Najljepša hvala. Evo, mislim da... Ja ću govoriti na poljskom, tako da vas molim da stavite svi slušalice. Ja sam na kanalu broj 18, mislim. Dakle, ono što se jasno ovdje vidi i što se može osjetiti jesu ulaganja u cestovne željezničke infrastrukture, zračni promet. Ja živim u jugoistočnom dijelu Poljske i blizu smo autoceste A4 koja povezuje istok zemlje sa zapadnom granicom. Ne zaboravite da je naša istočna granica i istočna granica Europske unije. Dakle, došao sam ovdje u Brisel, pošao sam, poletio sam iz eh, grada Ešonika u mojoj regiji, i evo, mogu reći da je moja regija modernizirana na, na taj način, zahvaljujući europskim fondovima. Još jedan važan projekt je jedna druga autocesta koja će povezati baltičke države preko e, Poljske, Slovačke, Mađarske, sve do Grčke. Dakle, to je takozvana Via Karpatija. Ako je glavni cilj Europske unije odstraniti granice, to se ne može samo birokratskim putem napraviti, već treba napraviti fizički, evo, pipljive poveznice. Što se izazova tiče, izazova koji su pred nama, kohizija je doista jako važna i kohezijski fondovi su jako važni za moju zemlju, kao što već znate. Trebamo također investirati na istraživanju, razvoju, inovativnosti, stvaranju novih radnih mjesta, osobito u onim sektorima koji će nam omogućiti da stvaramo novu dodatnu dodanu vrijednost i stvaramo nova rješenja u područjima kao što su okoliš, zaštita okoliša i tako dalje. Države članice imaju brojne potencijale koji nisu još iskorišteni u potpunosti. Tako da mislim da je važno da mladi treba imati mogućnost ispoljiti, iskazati svoje pune potencijale u svojim matičnim zemljama bez potrebe da e, se nužno sele i odlaze u druge zemlje. I na taj način ćemo moći biti konkurentni s Kinom ili Sjedinjenim državama u budućnosti. Jer iza svakog izuma, svake inovacije je pojedinac ili skupina ljudi. A danas takvi ljudi ne mogu puno toga ostvariti bez institucionalne podrške. Tako da eto, mislim da je to taj smjer kojim bismo trebali ići. Bilo da se radi o klimi, zaštiti novim medicinskim rješenjima, proizvodima, do toga ćemo doći ako budemo riješili na odgovarajući način današnje probleme. Dakle, trebamo riješiti te glavne probleme danas kako bismo živjeli bolje i uspješnije u budućnosti. Hvala. Before I give the floor to, uh, our... Prije nego što pređem na naše govornike tri institucija koje će odgovoriti na ove prijedloge i molbe, želim sada pozvati članicu odbora regija kako bi iznijela svoju molbu. Stoga pozivam gospođu Izabel Budinu da se ustane i obrati panelu. Oui, mesdames, madame la vice-présidente. Hvala, potpredsjednice, povjerenice, dragi predsjedniče, dragi kolege. Ova prvi panel posvećen je temi solidarnosti, a drugi se tiče održive Europe. Vidimo da su pitanja okoliša među najvećim prioritetima. Htjela bih najprije reći da nakon izvješća o Europske agencije zašto okoliša, e, vidimo da su ove teme jako povezane. Izvješće pokazuje statistički da regije da se regije nose koje se nose s najvećim izazovima e, socijalne kohezije e, najviše su izloženi i klimatskim promjenama. Tako da ne bismo trebali od građana i regija koji su najvećim problemima tražiti jednak trud koji se može tražiti od najbogatijih regija. I mene veseli e, inicijativa gospođe van der Leyen o zelenom e, dogovoru za Europu, ali brinem se kako će to e, biti sprovedeno u djelo. Dakle, treba se nadahnuti kohezijskom politikom, što znači prioritetno ulagati u regije koje su u problemima, dakle bojice protiv, borit protiv nezaposlenosti, a istovremeno boriti se protiv klimatskih promjena, dakle biti prilagođeni lokalnim potrebama. Dakle, imam duplo pitanje, kako se postarati da e, predviđenih 1000 e, milijardi eura za ekološku tranziciju, kako, kako da budu teritorijalizirane i kako se postarati da ta ulaganja koje trebaju učvrstiti kohezijsku politiku, e, kako ih razlikovati od Junckerovog plana i Invest EU koji su prvenstveno privatni, viskorizični i fokusirani su u regije gdje imamo velike hiperkonkurentne metropole. Hvala Hvala. I think Mislim da već imamo puno toga o čemu razmišljati, a sada bih se željela obratiti gospođi Dobrev, ona će prva odgovoriti, možda je gospođa Budino već započela ovaj drugi dio naše rasprave, na to se možete osvrniti kasnije, ali možda možete sada odgovoriti na pitanja naših dvoje prethodnih govornika. Da, hvala lijepa i hvala vam što sam danas ovdje, što ste me pozvali. Ovo je jedna od najvažnijih tema. Kohezijska politika jedinstvena je politika Europske unije i dokazala se ispravnom proteklih eh, deseta godina, nekoliko desetljeća. Imali smo različite izazove, ali to je nešto što je dobro. Moramo to zadržati i moramo se boriti da se sredstva u sljedećem financijskom razdoblju ne smanje za kohezijsku politiku. Kohezijska politika je solidarnost, solidarnost među državama članicama, solidarnost između europskih regija. Moramo pogledati kakva su nam infrastrukturna ulaganja potreba u regijama koje nisu toliko bogate. Solidarnost među državama i regijama je e, misao vodilja kohezijske politike proteklih nekoliko godina. Ali postoji nešto novo, Laura, i bilo je divno slušati vas. Sljedeće razdoblje u Europskom parlamentu i komisiji treba se baviti solidarnošću između 500 milijuna europskih građana. Moramo ići dublje. Moramo imati solidarnost među običnim građanima naše Europske unije. Solidarnost znači da se moramo baviti njihovim problemima, socijalnim pitanjima, stanovanjem, obrazovanjem, socijalnom skrbi. Ne smijemo izazivati umjetne sukobe između konkurentnosti i davanja u socijalni segment, socijalnu skrb. U mjestima gdje su osobe obrazovane, zdrave i imaju kvalitetnu socijalnu skrb, imaju e, osigurano stanovanje i plaće, to su nekonkurentnije zemlje i regije. Mi ne možemo ovdje razgovarati o tome što je došlo prije, kokoška ili jaje, moramo izgraditi ovaj drugi stup solidarnosti, a to je socijalna Europa. To znači socijalna Europa. Imamo instrumente unutar kohezijske e, politike, e, primjerice različita jamstva, mm, scheme za zapošljavanje mladih, ali treba nam puno više ovi alati koje koristimo u kohezijskoj politici, pogotovo za socijalna pitanja, moraju biti nešto čemu će se odlučivati na najniže mogućoj razini koja je najbliža ljudima jer nitko drugi bolje ne zna što je njima potrebno od Laure koja svakodnevno radi s njima. Mislim da ni u Rimu, a niti ovdje u Briselu nisu toliko upoznati s njihovim problemima, a onda moramo razviti nove alate. Slažem se s vama, bilo bi mi jako drago da poradim na minimalnim standardima u socijalnom sektoru. Govorimo o minimalnoj plaći, minimalnoj socijalnoj skrbi. To su pitanja kojima se moramo pozabaviti. Mi ovdje sjedimo u središtu jedne najjačih ekonomija gospodarstava svijeta. Mi smo dio jednog od najbogatijih društava u svijetu, a govorimo na, počet, na početku 21. stoljeća o siromaštvu djece, osobama koje nemaju odgovarajuće mjesto za život. Ako o tome govorimo, onda smo stvarno izloženi problemima. Jer tu dolazi e, do snage populizam i e, ne znam ni šta će se dogoditi nakon što e, uslijedi e, Brexit, ali to mora biti naš sklop zajedničkih prioriteta za budućnost. Hvala lijepa. Hvala gospođo Dobro. Povjerenice Bijenkovska. Hvala. Dakle, ja moram započeti na način da zahvalim uslugama uh, e, DG zahvaljujem vam što ste me pozvali. Ja sam odgovorna za jedinstveno tržište, ali proteklih 20 godina bavila sam se regionalnom politikom. Vidim jako puno prijatelja ovdje u ovoj prostoriji, e, posebice povodom današnjeg događanja, jer ovo je jedan predivan event, događaj na kojem raspravljamo, a Europska unija je upravo to, rasprava mm, rasprava, iznalaženje zajedničkih rješenja različitim problemima. To je rečeno i prije mene, ali budući da se proteklih pet godina bavim jedinstvenim tržištem, reći ću da nije slučajno da je ugovor iz Rima uspostavio jedinstveno tržište, i nakon toga Europski socijalni fond jer je to e, dodatni dio kohezijske politike. Kohezijska politika bavi se solidarnošću, a vi, osobe koje predstavljate regionalnu i lokalnu vlast, vi ste oni koji provodite sve europske politike na terenu. A bilo koja europska i nacionalna politika mora se provoditi na razini koja je najbliža ljudima. Kohezijska politika je jedinstvena politika. U mnogim dijelovima svijeta vidjela sam primjere pokušaja da se osmisli nešto slično kohezijskoj politici. kohezijska politika u Europi je holistička, holistički pristup ili horizontalni pristup Mnoge evropske regije, lokalna tijela suočavaju se s istim problemima. Stoga moramo pokrenuti velike investicije. Čuli smo primjer autocesta 4 u Poljskoj i drugih autocesta. To su bili moji projekti jer sam bila ministrica za regionalni razvoj, ali zatim se to širi na istraživanje, na obrazovanje, te konačno te u konačnici na Europski socijalni fond koji je jedan izvrstan alat koji dopunjava druge. To je nešto što bi trebali iskoristiti do maksimuma. Budući da sam povjerenica za jedinstveno tržište, dozvolite mi da dodam nešto ovdje. Mi ne koristimo u potpunosti jedinstveno tržište, dakle kohezijska politika i jedinstveno tržište u Europskoj uniji mogli bi nas učiniti najjačim konkurentom našim prijateljima na drugim tržištima, kineskom, američkom i sličnima. Ovi alati, jedinstveno tržište i uporaba politika kao što ste rekli, kohezijska politika se mijenjala tijekom godina. Imamo sada Europu koja e, djeluje za građane, imamo Europski zeleni dogovor. Moramo maksimalno iskoristiti ove alate, ali moraju ih iskoristiti regija i lokalna tijela. Molim vas, koristite ovu prigodu ovih nekoliko dana. Možete dakle se družiti, upoznati sa najboljim e, primjerima najbolje prakse, ali i sa neuspjesima jer iz njih se može učiti. Možete proći kroz sve one teške situacije i stvari koje ste doživjeli. Sada se suočavamo s teškim pitanjima, primjerice vezano uz europski zeleni dogovor. Ali tu se dakle dotičem naše sljedeće teme, a to je održivosti. Mi moramo utvrditi što žele naši građani. To nije bio slučaj prije 10-5 godina. Vidjeli smo kroz glasovanje, kroz glasanje da je to ono što ljudi žele, što ljudi traže na ulicama. Stoga mi ne možemo zatvoriti uči, oči i uši i reći ne, to ne postoji. To postoji i to je glavni prioritet europskih građana. Možda ću kasnije moći nešto više reći o tome, ali kohezijska politika je nešto o čemu moramo brinuti, naravno raspravljajući, mijenjanjući je, ali to je jedna jako dobra politika i probajmo je iskoristiti do maksimuma. Hvala lijepa povjerenice Bjankovska. Predsjedniče Lamberts, vaša stajališta. Što bi trebali učiniti da poboljšamo Eh, euro eh, kohezijsku politiku. Ovo 17. izdanje europskih gradova i regija i nastupa u doista jako strateškom trenutku. Evo imamo novi saziv parlamenta, novu komisiju, nova lica u vijeću i ogromne izazove pred sobom. Dakle, trebamo li sada sve promijeniti? Da, treba promijeniti dosta toga. Puno toga. No, moramo imati doista precizno zadane ciljeve i napose znati kako ih ostvariti. Mislim da je najveći glavni cilj poboljšanje kvalitete života europljanki i europljana i pozicioniranje europskog kontinenta u svijetu koji prolazi kroz velike promjene. Kako bismo to ostvarili, dvije stvari moramo imati na umu. Dakle, imati jak gospodarski stup. Tu smo puno finih stvari napravili, ali nikad ništa nije riješeno i zajamčeno. Ali moramo imati isto tako i socijalni stup koji će biti barem jednako jak kao i gospodarski. A tu moramo još puno toga napraviti jer ja smatram da u ovom kontinentu koji je tako bogat kao što ste rekli, neprihvatljivo je da četvrtina stanovništva živi oko granice praga siromaštva. Dakle, doista puno toga treba raditi i vi ste to sada ilustrirali svojim iskustvom, kolegice, iskustvom u Italiji. Što je, što je najvažnije ovdje? To je metoda. Kohezijska politika koju, za koju neki tvrde da je politika prošlosti, ona je pravi instrument budućnosti. I ovaj tjedan upravo je dokaz tome. Kohezijska politika je politika u kojoj imamo europsku razinu, nacionalnu razinu i regionalnu i lokalnu i svi zajedno, svi surađuju međusobno kako bi se ostvarilo zadane ciljeve. To je jedina politika u kojoj postoji ta ravnoteža savršeno. I zato je treba štititi, reevaluirati, redefinirati, no trebamo je staviti u i koriste njome za ostvarenje ciljeva. Trebamo se mobilizirati također. Svi u, na lokalnoj i regionalnoj razini moraju sudjelovati u tome. Imamo predsjednika Europskog vijeća, imamo predsjedništvo Europske komisije, predsjednicu Europske komisije, 751 europskog zastupnika, 10.000 nacionalnih zastupnika u državama članicama, a milijun lokalnih i regionalnih poslanika koji su tu i koji svakodnevno rade na tome i zamislite samo jednom trenutku da ih sve angažiramo kao stvar u smjeru ostvarenja tog zajedničkog cilja. Pa ako bismo to uspjeli, onda se više nitko ne bi trebao nikada brinuti za budućnost Europe i svi oni koji bi htjeli da ugroze budućnost Europe ne bi imali nikakve, nikakva izgleda. I zato je ovaj tjedan jako važan, privilegiran trenutak za oživljavanje te snage. Učinimo da je razvijemo i razvijamo u narednim godinama. Mislim da smo dobro započeli s emocionalnim porukama za poboljšanje budućnosti Europe. Ako vam se svidjela ova rasprava, a predsjednik Lambert vas i svih pozvao, sve lokalne i regionalne političare na djelovanje, a to možete učiniti pridružiti i možete se prodružiti našem Cohesion Alliance-u, Savez za koheziju. Imate ovdje hashtag, pročitajte publikaciju, um, koristite ovaj hashtag Cohesion Alliance i pridružiti se ovom savezu. Kao što, budući da smo govorili o socijalnoj koheziji, Pitanje održivosti i klimatskih promjena se već pojavilo u našim raspravama jer je to središnje pitanje ne samo za političare, nego kao što je i potpredsjednik Dobre, potpredsjednica dobre rekla, za sve naše građane ne možemo ne razmišljati o dimenziji održivosti kada govorimo o solidarnosti, kao što je gospođa Budino naglasila. A sada bih stoga e, pozvala gospodina Van Santa Chauvea, gradonačelnika grada Otana u Francuskoj. Dakle, mi, se, mi smo sada suočeni ne samo s krizom, s hitnim slučajem. Imamo izazov vezan uz ovo pitanje. Moramo ublažiti klim, negativne posljedice klimatskih e, promjena, a istovremeno moramo biti e, solidarni što se vas tiče, što smatrate da bi Europska unija trebala učiniti kako bi pomogla regijama i gradovima da ublaže ove negativne posljedice, da se prilagode klimatskim e, promjenama i da li po vama činimo dovoljno? Hvala na pitanju, Florence, ovo je doista opšteno pitanje, ali u tri minute ja ću iznijeti jedan konkretan primjer i osloniti se na ono što je upravo rekao predsjednik odbora regija. Dakle, kako učiniti više s lokalnim i regionalnim tijelima uprave protiv klimatskih promjena i za održivi razvoj. Ja sam načelnik e, općine od 14.000 e, stanovnika u Burgundiji i poput jedne trećine e, općina vlasnici smo šuma, dakle 40% zemlje Europske unije je pod šumom, a šumu opet nigdje ne spominjemo u temeljnim ugovorima i šumarska politika i dalje je dosta u povojima. Odbor regija ulaže veliki trud u reviziju te strategije kako bi se podsjetilo na značaj e, departmana i mjesnih lokalnih e, uprava glede šumarske politike ali kako ublažiti klimatske promjene, kako se boriti protiv zatopljenja i perverznih učinaka gubitka bioraznolikosti, a da ne uzmemo u obzir politiku upravljanja šumama. Dakle, taj sektor danas je dosta zanemaren, barem je prepušten državama članicama, a veliki broj država članica ne upravlja na održivi način šumama. Dakle, kako ići Dalje, to je pitanje koje se tiče socijalne politike jer u iskorištavanju šuma, a u mojoj regiji je tome tako, i imamo izrabljivanje šumara koji su često intraeuropski radnici, koji su upućeni radnici ili drugi e, i koji tu žive i rade u katastrofalnim uvjetima. Rade, obavljaju stvari koje nerijetko lokalni radnici ne žele raditi. Puno toga treba uzeti u obzir. Govorilo se o oceanima, o Amazoni, ali se još nije dovoljno govorilo o europskoj, europskim šumama. Tu su neke mjere glede transparentnost tog upravljanja, sa informiranjem sve većeg broja građana o tim politikama. Danas kada ste građani, teško je znati kako će se upravljati nekom privatnom ili javnom čak šumom. Ne, znate, da li će sve biti posječeno ili će se imati e, ili će se voditi razumnija, razumnija e, Zatim čuo sam i taj Green New Deal, novi zeleni ugovor za borbe i kako će ga se koristiti u borbi protiv klimatskih promjena. Pa evo primjer šuma, jako je dobar primjer. Mi u Otanu nastavljamo otkupljivati parcele šuma kako bismo ih prenamijenili, odnosno kako bismo upravljali njima na održiviji način. Dakle, Europska unija mora više truda uložiti u to, više surađivati s lokalnom raznom vlasti i ako, je, ako su šume bile oduvijek e, investicija, trebaju i dalje ostati investicija, ali održiva. Mislim da tu možemo doista puno napredovati. Hvala lijepa. E, sada želim dati priliku da nam svoja iskustva priopće i dva člana odbora regija kao dopuna ovome što smo do sada čuli. Stoga e, bih zamolila gospodina Fernanda Lopeza Mirasa da se javi za riječ. Izvolite. Hvala lijepa. E, kao prvo želim čestitati na ovom otvaranju i dodati da sam ja najmlađi predsjednik e, svih španjolskih regija. Klimatske promjene pogađaju nas sve, ne samo jug Španjolske, nego i jug Europe. E, imamo regiju koja je posebno pogođena i treba je štititi zato što se šire pustinje. To nije jedini izazov, tu su nove carine koje, su uvile SAD, težak udarac našoj poljoprivredi i e, šteta od stotinu milijuna eura. Tu su i e, agrumeni, vina, ulja, sve je to pogođeno i e, zamolio bih da Europska unija donese e, snažnu i jasnu odluku da se suzbijaju klimatske promjene. E, promjen na našem jugu, širenje pustinja, će za nekoliko godina se događati i u središtu, pa čak i na sjeveru zemlje. Na jugu Španjolske imali smo u e, nedavnoj prošlosti padaline kakve nikada prije nismo zabilježili. od kad bilježimo te podatke u Španjolskoj e, nikada nismo imali takve podatke. E, zaista nam je potrebna pomoć Europske unije, posebno na području poljoprivrede i turizma treba nam podrška onih koji vode europske projekte i želimo da se aktivira Europski fond za solidarnost u slučaju prirodnih katastrofa jer treba ljudima pomoći da ponovno izgrade svoj život, svoju budućnost. Ljudi moraju biti u središtu europskih politika, a regije i gradovi moraju igrati važnu ulogu u takvoj politici, pa i kod prilagodbi klimatskim promjenama. Moramo voditi računa o okolišu, o gospodarstvu, o prostornom uređenju i što je posebno važno e, treba osigurati potrebnu infrastrukturu. Sredstva se moraju osigurati solidarno i e, odgovorno i e, zbog toga se obraćam danas vama i pitam vas koliko ste daleko spremni e, otići u Europskoj uniji kako bi se osigurale potrebna financijska sredstva u suzbijanju klimatskih promjena i radi zaustavljanja širenja pustinja i dezertifikacije kako bi se E, pružala pomoć u slučaju prirodnih katastrofa kakvi smo bilježili i u nedone prošlosti u mojoj zemlji. Hvala lijepa. E, ovo je svakako nešto o čemu moramo razmisliti. I još jedan e, član odbora regije ima prilike postaviti pitanje predstavnicima institucija, a to je gospodin Frank Čekoni koji je također član odbora regije iz Francuske. Izvolite. Euh, Hvala. Evo, dopustite da vam kažem koliko sam e, sretan što mogu sudjelovati kao i svake godine s ovim e, sastankom konkretne Europe. Ovo je doista jako dinamičan trenutak za sve nas. E, ako dopustite da ponudim ono što je rekao Vincent. E, naravno, ne osporavam uopće potrebu da se očuva šume, što je od velikog značaja, ali sam uvjeren da po pitanju održivog razvoja trebamo imati globalnu viziju. Naravno, radi se o okolišu, strikto sensu, ali tu su i gospodarski i socijalni parametri koji su jako važni. Danas sve veći broj europljana živi u gradovima i to će se nastaviti sve do 2050. pa i nadalje uz popratni fenomen intenzifikacije e, stanovni urbanih sredina, sredina. Dakle, evo, već u uvodu je rečeno da je jedan od velikih e, izazova pomiriti politike prilagodbe i klimatskim promjenama i intenzifikacije. Dakle, radi se o kompromisu, što je važno. No, jer pitanje, ključno pitanje, trebamo znati, kao što je rekla Kristijana Figueres, da li želimo odgoditi probleme i, ili ćemo anticipirati, biti proaktivni i tako nadati se da ćemo moći prosperirati u budućnosti. Hvala. Hvala lijepa. Povjerenica je Vijenkovska, ovaj put ćete prvi dobiti riječ, budući da ste gotovo već odgovarali na pitanja o e, održivosti. Ja sam uvjerena da sljedeća perspektiva o kojoj je zapravo već e, poduže vrijeme u komisiji raspravljamo, ali i općenito, ne, dakle, sljedeći VFO za razdoblje 21. do 27. će se razlikovati od prijašnjih okvira. E, daleko smo došli već zahvaljujući zajedničkim europskim standardima i u prošlim razdobljima kohezijske politike imali smo sredstva za smanjenje ugljičnih emisija E, smanjenje siromaštva, prilagodba e, zelenoj infrastrukturi. E, sve to postoji i projekti se provode, ali što je drugačije nego prije? To je socijalni osjećaj među nama da je to sada glavno pitanje za Europu, ne naravno i globalno, ali posebno za Europu. E, nova predsjednica komisije Ursula von der Leyen je najavila e, prijedlog Europskog e, zelenog plana u prvih nekoliko mjeseci njena mandata. Pitanje je kakva će to biti sada sredstva, kakvi načini, koje mjere koje će odgovoriti na ovu socijalnu podršku koju sada imamo posebno među mladima, ali ne samo među mladima. Ljudi nam se javljaju oko e, jedan biljun e, eura će biti u tom planu investicija. Imat ćemo e, značajnu kohezijsku politiku koja će se usredotočiti na urbane planove jer ne samo veliki gradovi nego i srednji i manji gradovi imaju sredstva i znaju kako se boriti protiv klimatskih promjena. A kao što je netko i ranije spomenuo, tu je fond za prijelaz e, za one koji imaju najveći teret e, problema e, zbog ekološke politike. Ali moramo pošteno reći da moramo govoriti i o novcima taj e, fond za prijelos e, nije nešto što je tek dopunski uz proračun kojem, s kojim već živimo. E, moramo biti svjesni realnosti. Doći će Brexit, imamo članica koji ne žele platiti više u zajedničku europsku košaricu. Taj e, fond za prelaz će vjerojatno biti jedan od alata kohezijske politike. To još nije izvjesno, ali e, moramo biti svjesni okolnosti u kojima živimo. A e, tu su prije svega sljedeće činjenice. Europski građani žele europski zeleni plan, žele borbu za čišći zrak, za klimu, za šume i za budućnost čovječanstva. Zapravo o tome sada govorimo. S druge strane, moramo dijeliti resurse na vrlo pametan, obziran način. E, kohezijski plan ima snažnu urbanu agendu i tu je onda fond za prelaz za tranziciju za one kojima je potrebna veća podrška. Hvala lijepa gospođo povjerenice. E, predsjedniče Lambers, što vi mislite o pitanju održivosti i klimatskih promjena? Mislim da budućnost svijeta ovisi o nekim temeljnim promjenama koje ćemo morati usvojiti. Dakle, osnovna održivost osnovana je održivost, ali trebamo djelovati to na inteligentan, pametan način. Dakle, ja sam doista fasciniran idejom gospođe van der Leyen da se napravi jedan plan izradi u stotinu dana, to je vrlo dobro. No, 50 godina političkog iskustva naučilo me također da treba uvijek biti obziran kada i obazriv kada se zacrtavaju rokovi. Jer nije dovoljno imati plan, već treba imati uravnotežen plan i plan koji će sve uključiti, a kako bi se to napravilo treba puno toga pomjeriti. Dakle, uravnotežen plan znači da trebamo biti u stanju sagledati socijalnu dimenziju plana, jer ničemu ne služi raditi politiku okoliša koja ide na uštrb onih koji ne znaju sastaviti kraj s krajem. Često se kaže da oni koji ne znaju sastaviti kraj s krajem e, kraj mjeseca, njih baš briga za kraj svijeta. To zvuči malo pretjerano, ali osjetimo se što se dogodilo u Francuskoj sa žutnim praslucima krajem prošle godine. Dakle, trebamo imati nešto što će uključiti okoliš i socijalna pitanja i prije, e, ali i najprije moramo sve uključiti a napose lokalnu razinu vlasti jer oni su ti koji trebaju provesti e, s riječi u dijela sve ono što se odluči. Dakle, moramo imati jednake standarde, jednake norme, mjerila konkretna primjena toga treba biti napravljena u suradnji s lokalnim i regionalnim e, akterima. Ako ih se ne uspije uključiti na adekvatan način, onda se izlažemo velikim rizicima. Isto tako trebamo vidjeti diferenciranost eh, tih poteškoća koja postoji, današnjih poteškoća između ruralnih i urbanih eh, područja, dakle to je nešto se tiče koherentnosti i kohezije u Europi, a naravno isto tako treba i prikupiti dovoljna sredstva. A kada se govori o novcima, onda tu često prestaje ljubav no treba govoriti i prijateljstvo, no treba razgovarati o novcu, ali trebamo si reći isto tako da živimo u jednom od najbogatijih kontinenta na svijetu. Dakle, imamo milijardi i milijarde koje koje su uslovne beskorisne e, na nekim štednim računima, po mom mišljenju čak i s negativnom kamatnom stopom. Dakle, postoje neke mogućnosti da se nešto pametno napravi i da se ti novci upotrijebe u ekološku obnovu ali ne sa isključivim ciljem e, kratkoročne isplativosti i isplate dionika, dioničara, pardon, već sa e, drugim ciljevima, a tu imamo širok put pred sobom, ako bismo mogli krenuti tim putem što prije, to bi bilo divno i tu bi kohezijska politika bila fenomenalan instrument za napredovanje na tom polju. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče Žlambac, gospođo Dobrev, Vi ste već krenuli u povezivanje tema kohezije i održivosti i mislim da iz svih koji su se sada javili za riječ, uključujući gospodina predsjednika Lamberca ova veza je jasna. Jeste, čujem eh, vaša pitanja Hoće li parlament biti dovoljno snažan? Jesu li predsjednici i e, predsjednici vlada u vijeću dovoljno hrabri? Razumiju li oni koliko važne odluke trebaju donijeti u bliskoj budućnosti. I e, razumijem ovu brigu, međutim to je zapravo e, kontradikcija sadašnje politike. Imamo kratkoročnost političkog mandata i dugoročne ciljeve i to je nešto s čim se svaki političar danas mora suočiti. U prošlosti je bilo zabranosti zbog e, klimatskih promjena, ali političari nisu imali dovoljno hrabrosti da donesu e, odvažne odluke kako ne bi ugrozili svoj politički mandat. E, ne, ja sam optimistična, naravno dovoljno sam stara da to ne bude naivni optimizam, znam da se nešto događa u svijetu. Je li to Greta Thunberg ili su to milijuni mladih ljudi koji svakoga petka izlaze na ulicu, je li to javno mijenje što god, kako god to nazvali, E, je li to poruka za moje kolege u parlamentu i predsjednicima e, treba e, reći zaista postoji promjena jer vaš kratkoročni politički mandat će ovisjeti o vašoj dugoročnoj želji da i da se opredjeljenju da se posvetite suzbijanju klimatskih promjena. Naravno da to nije tako lako. Parlament predlaže zabranu podrške bilo kakvom projektu koji uključuje e, fosilne energente. Ja se ne mogu s time nego složiti. Međutim, e, europsko gospodarstvo ima veći udio ugljičnog dioksida nego druga, e, druge privrede u svijetu. E, a pogotovo to pogađa srednje istočno europske zemlje. I tu smo došli do sljedećeg pitanja, solidarnosti. Govoreći o zelenoj politici, suzbijanju klimatskih promjena, tu ne govorimo samo o E, fotovoltajci ili o šumarstvu ili o smanjenju e, količine otpada, sve su to naravno važna pitanja, nego mi moramo razumjeti da se promjena ne događa samo na ulici, nego i u politici. Zelena je politika složena politika koja uključuje makroekonomske promjene i to promjene u mišljenju. E, to je duboka strukturna promjena u društvu to je nova industrijska zelena politika i kako uvijek naglašavam, ovo je također pitanje socijalne uključivosti jer na kraju krajeva svi iz ove borbe protiv klimatskih promjena moramo izaći snažniji i sa snažnijom Europom. E, eto, ja nisam naivna, nego sam optimistička, e, optimistična jer kažem da svi osjećamo i znamo koje su naše zadaće. Hvala lijepa gospođi Dobrev. Sada vas pitam, što vi mislite, vraćamo se na slajdo.com, e, pitanje vama, što vi mislite, je li Europska komisija dovoljno ambiciozna u svojim mjerama protiv klimatskih promjena? Odgovor glasi jednostavno da ili ne. Okay, so after a very, very e, to imali smo vrlo ja sam početak e, onih koji su odgovarali e, ne, ali sada je nekako stalo na 60 prema 40. Dakle, e, svi, od svih vas i svih onih koji nas prate na web streamu, 60% misle da komisija ne čini dovoljno. Vjerojatno to mislite zato što vi činite mnogo na lokalnoj razini i imate osjećaj da vam je zato potrebna podrška. No kako bismo djelovali na lokalnoj razini moraju vaši građani, vaši glasači u izbornoj jedinici biti uključeni. Koliko su građani svjesni svega što se događa na europskoj razini, koliko ih to brine, kako se njima Europa može približiti. To su pitanja kojima se obraćam trećem članu e, u našem krugu za raspravu, to je gospođa Mija Esklinen Fingerus koja je gradska vječnica u Kiopiju u Finskoj. Vi ste e, pokrenuli projekt koji uključuje mlade građane u projekt europske kohezije. Želite potizati svijest o potrebnoj solidarnosti na europskoj razini. Je li e, dostatna e, svijest o europskoj koheziji među mladim e, europskim građanima? Što se može učiniti kako bi se građani bolje povezali s Europom? Hvala lijepa, drago mi je što sam danas s vama ovdje. Uzbuđena sam kao i Laura, sada ćete vidjeti kako izgleda, izgleda entuzijastična finkinja u usporedbi s talijankom Nemam bilješke sa sobom jer dolazim iz Sjeverne Savonije, e, nemam bilješke sa sobom, zato zato ja e, imam samo ove bilješke e, stavljene za vašu sigurnost da, da bolje iznesem svoje stajeve. Što se tiče projekta koji, sam smo proveli, nastojali smo iznaći nove inovativne platforme za mlade ljude kako bi se uključili u postupke donošenja e, odluka u Europskoj uniji. Željeli smo potaknuti ljude da razmišljaju na način što ako svi znamo da je politički proces spor, da ponekad je frustrirajući, ali ja bih sada željela upitati koliko je milenijalca među nama ovdje u publici. Dignite ruke. Od tis, rođene 1992. nadalje. Odjednom vidim da je puno ljudi se osjeća mlađe. Da, ja sam milenijalac, iako sam pročitala na Google da mi ne volimo da nas se tako naziva. Dakle, usuđujem se reći da naše poimanje kohezijske politike je jedan mjehurić i on će se mijenjati ili će se probušiti od strane druge sljedeće generacije. Mi moramo intenzivno razmišljati o tome kako možemo uključiti mlađe generacije u postupak donošenja odluka kako oni mogu utjecati, kako mogu steći dojam da utječu. Mm, ako ne budemo uspjeli povezati stari način e, kojim smo radili neke stvari s novim, naša demokracija neće uspjeti. Mlade generacije žive brzo. E, e, društveni mediji su činili komunikaciju ubrzanom. Ona se promijenila na dramatičan način. Mi se tome moramo prilagoditi. Moramo iznaći načina kako povezati starost s novim. Naš sustav iz mog stanovišta je ugrožen on će zastarjeti ukoliko ne riješimo ovaj problem jer mladi žele utjecati, žele E, učiniti razliku. Govorili smo o Green Dealu. Ako to nije e, nešto što je važno za mlade, što onda jest? Usudila bih se također reći da je vrlo važno postaviti pitanje je li kohezija relevantna za mlade ljude Moram im objasniti da su oni sastavni dio ovog mirovnog procesa što je zapravo Europska unija. Oni se moraju uključiti kako bi vodili svoju Europu, svoju Europu, ne onu koju smo mi izgradili i na kojoj temeljimo naša pravila. Mi moramo slušati, moramo omogućiti komunikaciju. Mislim da moramo razmišljati izvan okvira moramo razmišljati o tome što Europa ili kohezijska politika može biti ako bismo dopustili mladima da odlučuju. I na to u našem projektu želimo iznaći odgovore. Hvala lijepa. Hvala. A sada bih se željela vratiti e, članovima odbora regija nekoliko pitanja iz publike, a zatim ćemo se vratiti našim panelistima. Prvo, molim gospodina Roba Jonkmana iz Nizozemske da iznese vlastita stajališta. Hvala lijepa, govorit ću nizozemski. Dakle, želim čestitati odboru koji je uspio E, pronaći tako mlade članove panela. Ako želimo Europu približiti građanima, mislim da je od iznimne važnosti da imamo jako dobar program. Komisija i parlament to moraju znači. Moramo se riješiti onoga što je nepotrebno ili nejasno. Primjerice, neko zakonodavstvo, pitate se je li ono uistinu neophodno je li ono neophodno na razini Europske unije. Primjerice direktiva uslugama, možemo se zapitati da li to doista pomaže prosječnom građaninu Europske unije ili predstavlja dodatno opterećenje. Moramo se vratiti regijama Europske unije, lokalnoj razini. Mislim da smo otišli korak predaleko nastojeći regulirati sve na najvišoj razini. Ne možete regulirati kvalitetu e, zraka na lokalnoj razini, ali ako imate sir koji se proizvodi e, lokalno i koji se ne izvozi Mora li se Evropa u to miješati? Dakle, subsidijarnost je vodeće načelo. To znači da se odluke donose na najnižoj mogućoj razini. Dakle, na lokalnoj, pa onda regionalnoj, pa tek onda na nacionalnoj, a u krajnjoj liniji, na posljednjem mjestu, dolazi EU razina. Mi želimo približiti Europu građanima ako odbor e, regija želi tome pridonijeti, mora znati da su odluke koje se donose na lokalnoj razini važne. Ljudi vjeruju ovakvim odlukama. Govorili smo o Firenci i drugim iskustvima gradova. Moje pitanje panelistima je sljedeće. Čini se da postoji ideja odnosno namjera da se sve regulira na najvišoj mogućoj razini. Kako možemo primijeniti načelo subsidijarnosti da se odluke donose na najnižoj mogućoj razini. Hvala vam lijepa. Malo smo se sada odmakli e, prema jednoj drugoj temi. Subsidijarnost je nešto što ima učinka, a nacionalne odluke mogu imati učinke na cijelu Europsku uniju. I sada bih željela zamoliti Kristin Curry, e, vječnicu iz Ujedinjene e, kraljevine. Kristin, vjerojatno ste već pogodili čemu ćemo pričati. Prije tri godine građani Ujedinjene kraljevine odlučili su glasati za e, glasovati za Brexit. Škotska to je glasala protiv, ali dakle postoji odgovornost u rezultatima e, ovih glasovanja i za Europu. Što smo propustili u komuniciranju? Na koji način smo omogućili da dođe do ovakvog rezultata? Dobar dan svima. Govorila sam na škotskom, galskom. I mi smo u Škotskoj drugačiji e, glasovali, želimo ostati s vama. Nažalost, Ujedinjena kraljevina nije na taj način glasovala. Mislim da je ozbiljno pitanje pitanje neprovjerenog utjecaja društvenih medija, glavnih medija koji oni imaju na utjecaj koji imaju na građane. Poruke populizma ranije smo čuli su, e, dakle situacija je po tom pogledu užasavajuća. Mislim da smo mi u Škotskoj sretni od 99. godine. E, dakle, imamo ponovo zasjedanje parlamenta. Mi smo odaslali pozitivnu sliku sudjelovanja, uključivanja glede kohezijske i socijalne politike Europske unije. Marginalizirana zajednica u Škotskoj osjećaju se uključenijima za razliku od ostatka Ujedinjene kraljevine i to zahvaljujući Europskom socijalnom fondu. I tu dolazim do odgovora na vaše pitanje. Što je Europska unija mogla učiniti bolje? Mislim da sve vlade na svim razinama moraju se Eh, na drugačiji način postaviti prema svojim i komunicirati sa svojim građanima. Neke stvari više ne funkcioniraju. Mi smo eh, potrošili jako puno novaca na mm, razne poruke. Mislim da moramo iznaći pragmatične, inovativne načine za komuniciranje o pozitivnim stvarima Europske unije da to pitanje postavite kod nas, svi će vam odgovoriti Europski socijalni fond ili kohezijska politika. E, ako to nije dobro objašnjeno, oni će se osjećati marginaliziranim. Moramo komunicirati sa ljudima iz naših zajednica, približiti ih nama, moramo razgovarati na razumljiv način moramo shvatiti e, ovu puzlu koju zapravo predstavlja Evropska e, unija. Ovu slagalicu čiji smo mi sastavni dio. Hvala lijepa Kristin. Kirstin. I sada još jedan komentar iz publike to je posljednji član odbora regija, e, gospodin Karl van Luve. Hvala lijepa. I ja ću govoriti na nizozemskom, cijenjeni članovi panela. Čuli smo danas jako puno zanimljivih izjava. Vi ste čelnici budućnosti i kao i mi i vi radite na lokalnoj razini. Bliski ste građanima, bliski ste glasačima i znate kakva je situacija na terenu. Novi Europski parlament i komisija moraju imati uključivi pristup prema lokalnim i regionalnim tijelima i građanima. Ono što nam treba jest bottom-up pristup, dakle od ozdo prema gore. Ne smijemo nametati politike od ozgora prema dole. Treba nam takozvani bottom-up e, pristup od ozdo prema gore. Moramo podsjećati naše građane da mnogi članovi zastupnici Europskog parlamenta povjerenici su započeli na lokalnoj političkoj razini komisije na izlasku imala je radnu skupinu za subsidijarnost i tu je naglašavala važnost aktivne politike subsidijarnosti na kojoj razini se moraju donositi politike u interesu naših građana. To je to stoji za socijalne aspekte, za kulturnu dimenziju i za obrazovanje. Prošli tjedan e, u Europskom parlamentu tijekom i jednog od saslušanja, gospodina Šeškovića, on je izrazio zahvalnost za posao koji je radio odbor regija, te je naglasio da je bilo vrlo važno surađivati sa lokalnim i e, regionalnim e, vlastima. Moje pitanje je kako izgleda budućnost za nadolazeći Europski parlament, za budući sastav komisije? na koji način će oni surađivati sa lokalnim, regionalnim, federalnim vladama u provedbi načela subsidijarnosti na svim razinama i na koji način će se to odvijati u regijama koje imaju posebne ovlasti kao što je primjenice Flandrija. Hvala lijepa. Vraćam se sada predstavnicima institucija. Dakle, čuli ste komentare, pitanja, znamo da nismo uspjeli u komuniciranju, približavanju građanima u nekim slučajevima, princip subsidijarnosti. Gospodin Lamberts, sa vašeg stanovišta u odboru regija, na koji način su se tu stvari odvijale? Pa ako bismo trebali definirati odbor regija, onda bismo mogli definirati dvije stvari koje su u njegovom DK, DNK. Dakle, pod broj 1 kohezija, o tome je puno bilo riječi, a pod broj 2 subsidijarnost. Subsidijarnost je dosta star, ali i važan koncept koji nam jednostavno govori da treba donositi odluke što je bliže moguće građankama i građanima i nastojati ih uključiti u donošenje tih odluka. To, je, to su velika načela. Stvarnost je često i drugačija, pa i u Europi. Europa je često imala tendenciju previše toga i suviše detaljno regulirati. I zato se treba doista jasno te postaviti pitanje što treba odlučivati na europskoj razini, što na nacionalnoj razini, a što na nivou regija i lokalnih zajednica. No, trebamo s prvenstvom postaviti pitanje s kojom učestalošću. Naime, brojnim stvarima potreban je određeni okvir, ali detalje treba prepustiti ljudima na terenu koji znaju kako se stvari na licu mjesta događaju. Prije par dana imao sam e, susreo sam se s gospođom van der Leyen bio sam doista impresioniran time što mi je spontano na samom početku razgovora govorila o svom iskustvu koje je imala kao eh, savjetnica u mjesnoj zajednici u eh, trima godinama koje je provela radeći tamo kao ministrica. To me doista impresioniralo i onda sam shvatio zašto je u Europskom parlamentu u Strasburu tijekom svog govora istakla važnu ulogu lokalnih i regionalnih zajednica u postupku donošenja odluka. Mislim da je subsidijarnost jako važna stvar i drago mi je što smo u okviru rada prethodnog saziva komisije mogli raditi na izradi task force radne skupine za subsidijarnost e, i doš, izrađeni su zaključci i razvijen je koncept aktivne subsidijarnosti. Treba još treba naravno znati što je to, ali to mora biti aktivna stvar, to ne može biti samo igrica sa e, zelenim, crvenim i žutim kartama, kakvim li već. Dakle, i ako želimo biti doista konkretni, po mom mišljenju, subsidijarnost može ostvariti velik uspjeh ako se uspije pridružiti lokalne i regionalne tijela uprave e, na zaključnom postupku europske demokracije, a to, je, to su trijalozi. Znam da Europski parlament nije jako entuzijastičan po tom pitanju, ali govoriti o subsidijarnosti i nadzoru subsidijarnosti samo na početku, a to je onda kada komisija predstavi svoje dokumente, to nije dovoljno. Treba ići do kraja. Iako to nije jednostavno i očito. Podpredsjednice, dobre jako puno pitanja, a ograničeni smo s vremenom. Ono što vam mogu jamčiti jest da ćete u meni naći stvarnog partnera za jake e, lokalne programe, regionalnu politiku, Stoga, kao što sam na početku rekla, približite europske fondove što bliže građanima, ali zbog ograničenja vremena govorit ću sada o komunikaciji i aspektu komunikacije u kontekstu Brexita. Rekli smo da su klimatske promjene nešto protiv čega se globalno moramo boriti zajedno, a imamo još jednu prijetnju, a to su fake news, lažne vijesti i dezinformacije. Mislim da je ovo jedna od najvećih prijetnji europskom integritetu. Mislim da ono što se dogodilo u Ujedinjenoj kraljevini je nešto o čemu možemo jako dugo razgovarati. Ja dolazim iz Mađarske, znam što su lažne vijesti i iz tog razloga moramo imati na raspolaganju snažnije alate kako bi se borili protiv dezinformacije i lažnih vijesti. Željela bih vidjeti novu komisiju i parlament koji će imati veći autoritet i političko zaleđe kako bi se borili protiv ovih fenomena. Vidim dvije stvari ovdje. U prvom redu jaku političku komunikaciju iz komisije prema parlamentu, a najbolji način za borbu protiv lažnih vijesti i dezinformacija jest borba na lokalnoj razini. Vi ste ti koji sjedite E, među građanima. E, morate biti upoznati s onim što se događa u Štrasburu i Briselu. Moramo imati zajednički program zajedno sa vijećnicima, gradskim vijećnicima kako bismo Eh, odlučili što učiniti. S druge strane ja podupirem programe za mlade kako bismo ih obrazovali, kako bi komunicirati s njima, kako bi ih upoznali s postupkom donošenja odluka u Europskoj uniji. Brojke iz Brexita govore o tome da su mladi ljudi oni koje lažne vijesti nisu lažno zavele. Oni su glasovali za Europsku uniju. Starije osobe, ruralna područja, to su ti dijelovi na koje su najviše društveni medije, mediji dijelo, djelovali lažne vijesti i, i, i kampanje dezinformacije. Stoga moramo imati kampanje za mlade ljude, naučite vaše bake i djedove, vaše roditelje kome vjerovati, kome ne vjerovati. Jer mi vidimo da mladi ljudi mogu bolje razlučiti što je lažno a što nije. Drugi zadatak koji imamo na europskoj E, nacionalnoj i lokalnoj razini jest boriti se protiv lažnih vijesti i dezinformacija jer to će uništiti naše zemlje. Vjerujte mi, znamo o čemu govorim. Definitely a mission for the millennials. Ovo je svakako važna misija za naše milenice. Povjereniče, povjerenice, sa velikim zadovoljstvom sam slušala ovo što ste rekli. Naša je zadaća, naš, naš, nas milenijaca da komuniciramo. A odmah ću reći nešto i o subsidijarnosti. Mogu samo ponoviti. Ovo je u istinu naša odgovornost na raznim razinama. Znam da svi sada upiru prstom u novu komisiju, novi parlament, ali E, mi smo zapravo prošlih pet godina sasvim dobro obavili svoj posao. Imali smo na stotine dijaloga s građanima. Ja osoba sam, osobno sam bila na gotovo stotinu njih na različitim mjestima, na najudaljenijim mjestima u Europi, na lokalnoj razini i raspravljali smo o temama i pitanjima iz naše odgovornosti. Što se tiče komunikacija, te lažne vijesti, fake news, naravno e, vjerojatno treba to regulirati zakonodavstvom i pokrenuli smo to pripremljena je dobra osnova za budući rad novog parlamenta i nove komisije. Naravno, svijet oko nas se e, mijenja mnogo brže nego dosad i mi hvatamo korak, e, raspravljamo o jednoj stvari i e, nismo se htjeli zapravo Eh, zapetljati u previše zakonodavstva, ali od samoga početka smo se opredijelili da nećemo nadati novo zakonodavstvo postojećem. I nova predsjednica je govorila o pravilu eh, jedno novo eh, novi propis i znači stari propis odlazi. Međutim što moramo učiniti i za jedinstveno tržište i za sva tema, sva sve teme jer će to olakšati život našim građanima. I ne možete mi predbacivati da sam centralistički nastrojena jer sam decentralizirala fondove u Poljskoj. Većina novca ide e, kroz upravljanje u regijama i to je uistinu nešto gdje e, europski fondovi dobro funkcioniraju. Lokalne vlasti u svakom e, mjestu i općini imaju odgovornost i na vama je da o tome komunicirate. To je lanac. E, kroz ovakav sastanak, kroz ovakav ovakvu kroz ovakav kanal možemo utjecati na odluke na najvišoj razini u Briselu. E, ja sam i nadalje predstavnik regije iz moje male općine i znam da su odluke iz Brisela vrlo udaljene. Vi ste ti koji možete komunicirati i prenositi i objašnjavati odluke e, vašim građanima, s onima s kojima živite na lokalnoj razini. To je nada sve važno. Je nitko u komisiji koja odlazi, a sigurno govorim i u ime nove komisije, nitko ne želi centralizaciju Europe. Mi smo Europa različitih regija i gradova i u tome je europska ljepota i želimo da tako ostane. A nešto nas okuplja, to su vrijednosti, to je solidarnost, to je kohezijska politika i zajedno sa solidarnošću. I to svi dijelimo i moramo to prenositi našim građanima. Znam da je to daleko teže nego još prije pet ili deset godina zbog masivne količine informacija koje nasrču na nas iz svih e, kutova ne znamo što je točno, što je lažno, e, što je fake news, ali opet naša odgovornost da o tome komuniciramo Subsidijarnost je jedna od najvažnijih svojstava Europske unije. Nadam se da to vrijedi i za nacionalne vlade. Tko, ako ne vi, zna što je najbolje za vašu lokalnu zajednicu, e, pa tko to može znati? To možete samo vi znati. Nisu moguće situacije da imamo samo nacionalno zakonodavstvo ja to ne mogu ni zamisliti. Tako nijedna politika pa ni kohezijska politika se ne smije prenositi u stvarnost. Hvala lijepo povjerenici. Sada ste na redu vi. Sada želimo čuti što vi mislite gdje je najbolji e, najbolja praksa, što je najbolji pristup. Vraćamo se na slajdo.com. Što vi mislite, tko je najpozvaniji da komunicira Europsku uniju, da je povezuje sa s njenim građanima? Je li to Europska komisija? Jesu li to zastupnice Europskog parlamenta? Jesu li to nacionalne vlade? Jesu li to lokalne i regionalne vlasti? E, dobro, vrlo učinkovit i brz odgovor. Je li to e, civilna e, zajednica? Čuli smo i o medijima. I ako još i duže čekamo, odgovor neće biti drugačiji. E, vi ste naglasak stavili na sebe Čuli smo e, strastvene pozive na djelovanje i nadam se da ste time i dobili e, sredstva kako biste ispunili svoju misiju. I da zaključimo, e, dat ćemo jednu minutu svakome od naših panelista za zaključni komentar o nečemu što su čuli, što su primijetili, na što nas žele podsjetiti, čime žele zaokružiti ovu raspravu i krećemo sa Kirstin. Ja mislim da sve ovo o čemu smo govorili danas zapravo proizlazi iz pojma nade. Nadam se da će biti načina da se to obistini i Ujedinjenoj kraljevini u Škotskoj. Tamo se ne osjeća mnogo nade. Trebamo vratiti poruku socijalne koheziji, solidarnosti, o e, ljubavi, o prijateljstvu među ljudima. E, mi kao e, vođe u našim zajednicama moramo vratiti tu nadu i omogućiti Europskoj uniji u cjelini bolju priču. Vincent? Evo, htio bih odgovoriti i osvrnuti se na ono što djeluje malo kao tropizam o klimatskim promjenama, dakle, e, gledati ga kroz e, iz gradova. Dakle, istina je da urbanizacija se nastavlja u Europi, ali poljoprivredi i sad ima dosta stanovništva koji žive na selima i o Brexitu bilo riječ. E, populizam je najviše teritorija osvojio u ruralnim područjima. Ruralno područje je protiv Europe. Evo sada u Francuskoj imamo jedan film koji je nevjerojatno popularan, e, koji se zove U ime zemlje, on on la terre, koji, gdje se govori o poljoprivredniku koji izvrši samoubistvo i tako dalje. Dakle, ta socijalna politika i treba treba uzeti i razvojna politika treba uzeti u obzir e, raspad, propast ruralnog svijeta koji je od ključnog značaja za tranziciju i zaštitu klime. I htio sam se također osvrnuti, odnosno reći par riječi onima koji su nas gledali i nacionalnim e, i europskim parlament zastupnicima. E, nikad tijekom ove rasprave nismo rekli koja je naša stranačka pripadnost i što vrijedi, to znači da na lokalnoj i regionalnoj razini često ljudi uopće nisu članovi i nemaju nikakve e, stranačke boje. Dakle, opozicije nisu ideološke, već e, utemeljene na e, društvenim modelima. Da, kao što predsjednik Lamberts rekao, radi se razlike su onome što želimo napraviti i treba se udružiti kako bismo što prije našli rješenja i našli sredstva kako bi se ti projekti ostvarili. Hvala, potpredsjednice Dobreve. Kako biste vi zaključili? Pa evo, dopustite da vam ispričam jednu kratku priču. Imala sam starog profesora političkih znanosti kad sam išla u, na sveučilište i on je govorio da postoje dvije vrste političara. Oni koji su abstraktni političari koji sjede u parlamentu i konkretni političari koji sjede u općinskim vijećima. To su oni koji susreću svakodnevno s ljudima i susreću se s pravim ljudima. Oni u parlamentu bave se abstraktnim brojkama i zakonodavstvima. Mislim da je i on bio dosta subjektivan, e, dakle vidite, jasno vam je odmah bilo komu je bio draži, no budite sigurni da i ja kao potpredsjednica zadužena za e, odbor između parlamenta i odbora regija, vjerujte da u meni imate jako, vrlo jakog partnera. Ja sam doista uvjerena da dobra europska zakonodavstva ne mogu biti bez doprinosa i nadzora lokalnih političara jer oni su ti koji se bave svakodnevnim e, ljudima, i njihovim svakodnevnim problemima. Dakle, molim vas, slobodno dođite do mene i nemojte okljevati da se pritužite ako e, nešto ne funkcionira, ja ću učiniti sve što mogu da to riješim. Hvala. Mija, izvolite. Pa, mislim da jedna od e, najboljih stvari danas jest to što vidimo da smo ovdje u središtu Europe, ali poruka je takva da se ne radi o središtu, srcu Europe, već smo mi srce Europe doveli ovdje. Dakle, mi smo ti koji činimo Europsku uniju takvom kakva jeste i naša je odgovornost da je učinimo boljom, boljim mjestom, da komuniciramo i dodamo ljude u ove, kako se kaže, socijalno inkluzivne projekte i na taj način ćemo biti jači. Hvala. Vladislav, kako se vama čini ovo sve? Pa dopustite da vam svima zahvalim. Zahvalim e, organizatorima ovog tjedna posvećenog regijama i gradovima. Ovim se stvara platforma za nas, lokalne političare, da iznesemo ono što nam je na srcu, Važno je za nas vidjeti da se središnje i centralne institucije ne boje nas. Mi moramo naći adekvatnu granicu, dakle koja zakonodavstva treba donositi se do lokalne regionalne razine. Dakle, Sama pomisao na to da Uniju od 27 država članica možemo pretvoriti u uniformno, uniformno tijelo je krivo. Dakle, moramo svaki, e, ne smijemo nikome udovoljavati samo toga radi i trebamo zadržati svoj identitet. Hvala. Povjerenice povjerenica Bjenkovska, koji su vaši zaključci? Pa ja iskreno vjerujem u sljedeće, dakle, europskom jedinstvenom tržištu treba dobra kohezija, ali Europi trebaju jake regije, jaki gradovi i jaka lokalna vlast. I ponavljam, to je ljepota Europe, dakle, što možemo doći na ovakve skupove i ovakve manifestacije, raspravljati o tome svemu. I u prethodnom javljanju zaboravila sam još nešto reći, Naime, ima odlična inicijativa odbora regija koja zove Red Hub – to je odličan način za razgovor e, sa regijom komisije, između regija komisija, parlamenta, e, regija, lokalnih vlasti o tome što radimo. Dakle, tu imamo tu, tu se može povesti rasprava da li je ta i ta e, inicijativa, zakonodavna inicijativa uopće potrebna na terenu. Oni su napravili brojna izvješća o tome svemu, tako da je to hvale vrijedan primjer kako se i, doista vrijedan način da se raspravlja o budućim inicijativama komisije na različite teme. I treća stvar koju sam htjela reći jeste da da, doista, vi ste Europa i vi morate biti u kontaktu s europljanima. To je vaša najveća odgovornost. Nitko ne želi praviti Europu koja ne bi bila raznolika. Ne mislim da je to ići cilj imati Europu koja će biti jedna, jedna trebamo Europu sa svom košću gradova, regija, trebamo imati različite stave, trebamo raspravljati o tome svemu, ali uz zajednički, uz dogovori, zajedničke ideje, nama je drago biti zajedno i to je ono što je najvažnije, dakle, ona krovna ideja jeste da želimo biti zajedno, želimo biti u Europskoj uniji uz svu našu raznolikost i to bi trebalo biti nešto što, što će proći kod, kod milenijalaca jer oni to mogu najbolje vidjeti oni vide koja je dobrobit toga svega bez Europske unije ne bi bilo evo, budimo jednostavni niti programa kao što je Erasmus. A to je sve divno. Ali trebamo to očuvati i zadržati, ali treba to biti u stanju i objasniti ljudima i mislim da je to najveći izazov koji je pred svima nama. Hvala. Hvala vama, povjerenice Pinkovska. Laura, započeli ste, možemo zatvoriti krug i vama dati riječ prije nego što predamo zaključnu riječ predsjedniku Lambercu. Hvala. Evo ja se potpuno slažem s onim što je rečeno. Jedan od najvećih, najvećih ostvarenja Europske unije naša raznolikost, ali istovremeno doista iskreno vjerujem da smo suočeni s tako velikim izazovima koji će potpuno promijeniti svijet ne samo glede po pitanju okoliša, već i gospodarstva i socijalnih politika. Dakle, što će se dogoditi ne znamo, ali bit će sigurno i kako drugačije od onoga kako je do tada bilo. Sad, da li će to biti dobro ili loše, nebitno, ali to će se dogoditi. Tako da mislim da moramo biti jači, hrabri i pokušati djelovati lokalno, ali razmišljati globalno. To je itekako poznata fraza, jasno je da ja nisam izumila, ali doista moramo biti, moramo biti bolje umreženi, međusobno povezani i moramo promijeniti socijalni sustav u ovoj uniji. Socijalni sustav nije samo zdravstvena skrb, i socijalna pomoć koje su naravno jako važne, ali to su obrazovanje, odgoj, e, traženje posla, minimalna plaća, razgovori o tome e, e, rasprava o tome što s nama kada prestanemo raditi, kada postanemo stariji. Dakle, mi ćemo imati Europsku uniju u u kojoj će za jednog mlađeg od 30 biti troje starijih od 85 godina. Dakle, pretvorit ćemo se u iznenadno staro mjesto, što je ok, jer to pokazuje da imamo jako dobru kvalitetu života, to je dobro, ali to istovremeno znači da moramo promijeniti neke stvari, perspektivu. Dakle, ukoliko želimo da se borimo protiv klimatskih promjena, a to, to više uopće nije pitanje da li želimo E, nego ćemo se morati suočati sa klimatskim promjenama, ali onda moramo imati e, hrabrosti suočiti se s novim socijalnim e, sustavom i sad drago mi je da svi pokazuju spremnost za tim i premda pod različitim okvirima, ali ono što se zvalo srce i ruke, dakle, evo, ako mi regije i gradovi, ako ćemo imati dobre ruke koje će biti povezane s srcem koje je ovdje i umom, mozgom koji je ovdje, onda će to sve biti funkcionalno. Ako netko od nas ne bude dovoljno dobro povezan, onda će stvari raspasti i urušiti, a to ne želimo. Dakle, doista e, usredotočimo se na to da e, ljudsko biće bude u središtu e, Unije, vratimo se onome što smo bili i pokušajmo otkriti što svi zajedno želimo biti u buduće. Hvala, Laura. Predsjedniče Lamberts, zaključna riječ je vaša. Pa doista mislim da se može na jednostavan način e, sažeti i rezimirati ovo sve što je rečeno. Dakle, nakon što sam poslušao sve što je rečeno, više sam nego ikad uvjeren u to da Europa nije e, najprije Brisel, Luksemburg, Strasbourg, koliko god e, divni bili ti gradovi, no stvarno Europa je svako mjesto u kojem žive ljudi, u selima, u zajednicama, u općinama, u regijama i tamo treba uvjeriti te ljude e, u, glavi i umu da raditi zajedno za Europu, u Europi, ujediniti se. To je ono što daje veliku dodanu vrijednost, to je veliki izazov i to je nešto na čemu sve generacije trebaju nastaviti rad s puno rješenosti i hrabrosti. Hvala, najljepša hvala. Dame i gospodo, mislim da smo imali doista živu, izazovnu, emotivnu prvu sjednicu ovog tjedna i nadam se da će tjedan nastaviti kako je i započeo. Nadam se da ćete imati e, plodan tjedan razmjene želja, iskustava, e, veliki broj poziva za djelovanje. Molim vas da zajedno sa mnom e, zahvalite panelistima na njihovu doprinosu. I zahvalimo, molim vas, e, i prevoditeljima koji su imali pune ruke posla. Najljepša hvala, dami gospodo. And our technical I režiju i tehničare bez kojih ovo sve ne bi bilo moguće. Hvala vam. Samo da znate da imate autobuse koji čekaju blizu ili na trgu Lux, Luksemburg, e, da vas povezu, barem one koji žele ići na trg, nastavak eh, poslijepodnevnog eh, programa. Dakle, ako sam dobro shvatila, imate eh, kušanje, a nemojte zaboraviti isto tako, dakle oni koji žele, a nemojte zaboraviti pogledati i naš EU Regions Week video. Najljepša hvala. Comment savoir l'habitude